glasovala u svakom slučaju protiv. Hvala. Hvala lijepa. Koliko vidim zastupnica Vrećonova nije ovdje, pa stoga zaključujem objašnjenje glasovanja o Europskoj središnjoj banci i sada prelazimo na e, nezakonito postupanje sa kućnim e, ljubimcima. E, u ime Renew zastupnik Eleher. Hvala lijepa. Podržavam ovu rezoluciju i tražim da komisija odmah poduzme mjere kako bi riješila pitanje nezakonite trgovine, e, posebno što se tiče industrijskog uzgoja životinja u cijeloj Europskoj uniji. Životinje su zatvorene godinama, a cilj je samo proizvoditi e, psiće i mačke kao kućne ljubimce. E, smatramo da bi trebali da bismo trebali barem provesti registraciju E, ovih e, farmi za uzgoj e, i urediti područje trgovine. Nedvojbeno tu postoji i kazneni element što se tiče krijumčarenja i preprodaje. Tu postoje implikacije i za javno zdravstvo, ali osim toga i za dobrobit životinja. I zato komisija mora osigurati da ovakve farme za uzgoj e, budu regulirane na unutarnjem tržištu i da se osigura zaštita životinja. Zastupnica Dali u ime GUE-a. Eh, hvala lijepa. Eh, s velikim zadovoljstvom podržala sam ovu rezoluciju. Doista moramo stati na kraj eh, nezakonitoj trgovini životinjama. To je velik problem u Irskoj. Postoji mm, određeni broj kriminalaca koji su konačno završili pred sudom s obzirom na okrutno postupanje sa životinjama i ehm, okrutno ostvarenje samo na, e, vlastitog profita. E, nadam se da ćemo osnažiti e, ulogu nadležnih institucija uvođenjem obvezne registracije, ali isto tako pozivamo države članice da zabrane uzgoj i označavanje koji su štetni za dobrobit životinja. Ovo je velik korak prema naprijed i drago mi je što ga mogu podržati. Hvala. Hvala lijepa. Na redu je zastupnik Weimers. Izvolite. Hvala lijepa. E, mala Astrid pridružila se našoj obitelji, mali Spanjard, i bili smo oduševljeni. E, kad smo je kupili, e, dobili smo informaciju da je uvezena iz Slovačke, a kada smo otišli na rutinski pregled veterinaru, on nam je rekao e, da postoji e, sustav e, prevare i da uopće nije točan datum rođenja kako bi se štene moglo brže staviti na tržište. Postoji zahtjev da se to odgodi osam tjedana a ukoliko se to učini ranije, to dovodi do cijeloživotne traume i stresnog e, ponašanja. Dakle, e, ne dobivaju se lijekovi na vrijeme e, i problem je u tome što postoje brojni subjekti koji su uključeni u krijumčarenje i u takve lance. Ja sam glasovao u prilog ove rezolucije i nadam se da će E, druge životinje imati bolji tretman. Hvala. E, zastupnik Pospišil, izvolite. Hvala lijepa. Jako mi je drago što je šesto zastupnika podržalo nacrte rezolucije protiv nezakonitog prometa e, životinjama diljem Europe. To je vrlo važna poruka i pokazuje da Europski parlament želi stati na kraj krijumčarenju u ovom segmentu. E, nadam se da ovom rezolucijom pokazujemo da postoje jasne mjere koje možemo poduzeti kako bismo spriječili da deseci tisuća e, štenadi i drugih mladih životinja bude transportirano iz, sa istoka Europe u druge zemlje pod strašnim uvjetima. Pozivam komisiju da se prestane ponašati kao da se tu ništa ne događa i da počne tragati za rješenjima. E, kao što sam rekao, niti jedna država članica ne može riješiti ovaj problem sama. Ovo je europski problem. Zahvaljujem autorima na podnesenom prijedlogu. Hvala. E, zastupnik Polčak, izvolite. Hvala lijepa. Kao suj izvjestitelj ja svakako podržavam ovaj prijedlog i drago mi je što je samo troje kolega bilo protiv. Eh, očigledno je da postoji međustranačka potpora za ovaj prijedlog. Eh, riječ je svakako o nečemu što ne mogu riješiti države članice pojedinačno, jer ovdje govorimo o organiziranom kriminalu i o iznimno unosnom poslu koji su uključeni eh, razni krijumčari u prekograničnim lancima i e, dolazi do prijevara i narušavanja e, i poremećaja na unutarnjem tržištu. Postoje tu brojni negativni učinci. E, pomalo me je razočarala izjava komisije koju smo čuli jučer. Nadam se da će komisija postati svjesna toga kolike tisuće ljudi očekuju određene mjere od komisije i nadam se da će ih komisija poduzeti. Hvala. Uh, u ime Goja, zastupnik Bompard. Hvala vam. Riječ je o jako negativnoj pojavi koju bilježimo u Europi već čitav niz godina i prema Interpolu se nalazi na trećoj razini kaznenih dijela. Situacija je iz dana u dan sve teža. Imamo podatke o osam milijuna životinja kojima se trguje svake godine na internetu. Oni koji najviše gube pritom su upravo životinje. Urganu uzgajaju se u baterijama, u ogavnim uvjetima. Govorimo o mačićima, o štencima koji nisu cijepljeni, niko o njima ne vodi brigu, često se prevoze u očajnim uvjetima. Došlo je vrijeme da e, uvedemo obvezujući sustav e, identifikacije kućnih e, ljubimaca. Prije svega moramo također zabraniti njihovu prodaju na internetu i zato sam glasovao za tekst ove rezolucije. Hvala lijepa. Zadnji je govornik zastupnik Botoš u ime kluba Renew. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. E, drago mi je što sam prije dva tjedna u Rumunjskoj, u gradu iz kojeg dolazim, organizirao jedan događaj na temu dobrobiti životinja. Drago mi je što e, se u Europskom parlamentu bavimo zaštitom e, kućnih ljubimaca i što danas usvajamo rezoluciju. E, moramo voditi računa o zaštiti kućnih ljubimaca i o veselju koji nose e, njihovim vlasnicima. Oni postaju članovi obitelji. Oni nisu proizvodi, predmeti koji se kupuju. Upravo zbog svoje uloge mislim da je krajnje vrijeme da učinimo daleko više za njih. E, ne možemo samo stati na kraj nezakonitoj trgovini i urediti trgovinu. Moramo voditi računa o kućnim ljubimcima i njihovoj dobrobiti i tome da e, vrlo često vlasnici napuštaju svoje životinje e, ostavljaju ih e, i to moramo urediti. Što učiniti s kućnim ljubimcima koje vlasnici više ne žele? Što sa mačićima koji su odbačeni uz cestu? E, oni nisu na tržištu. E, moramo razmišljati o europskim propisima koji bi nam pomogli da i njih e, zaštitimo. I ova da ovi mačići zaslužuju našu pozornost i našu zaštitu. Hvala. Hvala lijepa, zastupniče Botoš. Nezakonita trgovina kućnim ljubimcima u Europskoj uniji odnosno e, rasprava i objašnjenje glasova je sada zaključeno. Zahvaljujem svima na doprinosima, a sada dajem riječ gospodinu Ludmansu koji bi želio reagirati odnosno tjerio Arimaniju koji bi želio e, reagirati na ono što je rekao e, gospodin Lukmans. Hvala vam Htio sam odgovoriti na, to, na te prozivke gospodina Glucksmana i hvala vam što ste mi dali riječ. Htio bih se ispričati e, zbog onog što sam zadnje rekao u svom javljanju jučer. Ja sam e, prestao čitati onog trena kada sam upozoren htio sam reći da se ja ne zalažem ni za kakav govor mržnje i da mi je žao ako sam tako e, protumačen i u govoru koji sam održan e, se sam se referirao na pobunjenike, ali oni nisu e, prisutni u toj regiji koju sam spominjao. Riječ je o najvećim borcima protiv terorizma, te mi je stoga jako žao. Hvala lijepa, e, poštovani kolega. E, evidentirali smo vašu izjavu. Ovime zaključujem ovaj dio sjednice. pa Dobar dan, nastavljamo e, sa sjednicom. Zapisnik je dostupan i zastupnik se usvaja. Prva točka na dnevnom redu jest tematska rasprava Socijalna Europa u digitalnom svijetu. Želim izvijestiti zastupnike i zastupnice da nemamo spontano javljanje za riječ niti, da, niti ćemo prihvaćati plave kartone. Počinjemo sa gospodinom e, Ertugom, autorom. Imate e, riječ na četiri minute. Hvala vam predsjedniče, e, povjereniče, kolege i kolegice. Hvala vam na pruženoj prilici. Digitalne tehnologije pružaju nam goleme prilike i velike mogućnosti. Nikada e, kao danas ljudi nisu imali tolike mogućnosti komunicirati, sudjelovati ili stvarati. Nažalost, velik broj europljana i dalje nema e, digitalne vještine i nije u mogućnosti u potpunosti iskoristiti prilike koje pruža digitalna revolucija. Jučer smo slavili dan sigurnosti na internetu, ali samo jedan dan u godini nije dovoljan da bi se naglasilo koliko su važne digitalne kompetencije i sigurnost. Europski obrazovni sustavi stoga moraju biti modernizirani kako bismo smanjili e, digitalni jaz u našem društvu. Želim pogotovo zahvaliti finskom predsjedništvu što je europskim građanima omogućilo e, slobodan, besplatan pristup e, tečajevima na internetu o umjetnoj inteligenciji. Jer ta tehnologija može za društvo i građane predstavljati e, velike prilike, ali ljudi ipak moraju biti na prvom mjestu. Zapošljavanje socijalne politike moraju ići u korak sa digitalizacijom naših tržišta rada. Potreban nam je društveni ugovor koji bi uključivao minimalne plaće, e, jačanje kolektivnog pregovaranja, a pogotovo pravo e, da se i ne bude na internetu. Također trebamo omogućiti pravedne uvjete rada e, i na internetu i u stvarnom svijetu. I trebamo se također pozabaviti pitanjem dominacije tehnoloških kompanija, velikih tehnoloških kompanija a e, porezi se moraju plaćati tamo gdje se ostvaruje dobit. Europska unija mora uspostaviti novi pravni okvir za umjetnu inteligenciju i robotiku, uključujući i jamstvo za poštivanje temeljnih prava. Europska komisija sljedećeg će tjedna predstaviti bijelu knjigu o umjetnoj inteligenciji koja bi također trebala uključivati etičke aspekte umjetne inteligencije, pravne zaštitne mjere i pitanje odgovornosti. E, algoritmi ne smiju biti pristrani, oni ne smiju diskriminirati osobe prema njihovom e, spolu, rodu ili etnicitetu. Dakle, umjetna inteligencija nije moguća bez